Um, Dobro jutro svima. Nadam se da možemo nastaviti sa našim sastankom. Neki od vas uh, su uh, jučer bili na prezentaciji predstavnice komisije uh, o uredbi o NNN-u i mislim da su neki od vas bili zaista impresionirani. Ja sam očekivao da će komisija reći da ova uredba je vrlo učinkovita i da e, je pritisak na državama članicama da ju u mm, u praksi i da imamo dobre prakse i standarde, a mi smo čuli e, predstavnike komisije e, da su prije govorili na taj način. Ja sam tada očekivao mnogo kritika, da ne činimo dovoljno i tako dalje. Međutim, upravo suprotno se dogodilo jedna nevladina organizacija nakon druge govori da e, komisija obavlja izvrstan posao i e, zato smo bili zadovoljni e, što Europska unija ima tu snagu da zaista unutar ove suradnje donese pozitivne promjene. Eto, to je to i samo sam htio reći da je to bio vrlo hrabruć sastanak. Jutros imamo gospodina Koma Lordena e, e, iz Međunarodnog vijeća za istraživanje mora e, koji će nam govoriti o ICES-u, to jest Međunarodnom vijeću za istraživanje mora. Mi stalno govorimo o ICES-u u smislu davanja savjeta, međutim mi ne znamo mnogo o ovom vijeću i znamo da savjeti mogu jako varirati od jedne do druge godine i ponekad su posljedice teške za sve involvirane. No eto, kome dajem vam riječ i pretpostavljam da će nakon vaše prezentacije biti mnogo pitanja. Hvala gospodine predsjedatelju na pozivu, hvala tajništvu na pozivu. Veliko je zadovoljstvo biti danas ovdje i predstavljati e, ICES i veselim se dijalogu s vama danas ovdje. Započet ću svoju prezentaciju sa Evo trenutak, e, namješta se prezentacija. Nešto ne funkcionira. Evo, sve je proradilo. Hvala vam. Dakle, e, reći ću vam nešto o e, mom obrazovanju. Mislim da je uvijek dobro da se govornik predstavi. Ja se opisujem kao e, znanstvenik za ribarstvo koji se time bavi cijeli, život. Već kao dijete sam imao taj interes i kao tineđer sam radio na ribarskim plovilima, počeo postaviti pitanja o drživosti te Mm, zanimalo me kako znamo da su e, da je ribarstvo održivo ili ne. E, drugo, počela sam se baviti e, ribljim stokovima i tako dalje i to me sve dovelo do doktorata na University College Cork u Irskoj te do karijere na Irskom morskom institutu na kojem sam radio više od 20 godina. Radio sam na dubokomorskim stokovima, tuni, E, stokovima e, norveške vrste jastoga, odnosno škampa, te e, prinane ribi, te posebice na prinane ribi u Keltskom moru i oko, morima oko Irske. također već godinama radim u ICES-u, sudjelovao sam u više oko 70 stručnih skupina te predsjedao na 16 skupina, a od siječnja sam potpredsjednik savjetodavnog odbora ICES-a. Ja ću kasnije objasniti koje su moje dužnosti na toj poziciji. E, danas e, će se moj e, govor temeljiti na evo, ovim stvarima koje možete vidjeti na slajdu. Prvo, što je ICES, što je Međunarodno vijeće za istraživanje mora? Dakle, koji je kontekst savjeta koji ICES se daje? Reći ću vam nešto o tome kako savjeti nastaju. Naglasit ću važnost podataka i zašto moramo provoditi ove procjene E, divljih stokova i tada ću reći nešto e, više o tome kako zapravo provodimo ove procjene stokova, e, kako provodimo mjere predostrožnosti referentne točke za MSY, odnosno najviši održivi prinos, te ću govoriti o različitim pristupima, posebice eko, pristupu ekosustava unutar ICES-a. Dakle, što je ICES? To je globalna organizacija koja razvija E, znanstven, e, znanost e, kako bi proizvela savjete za podršku održivoj održivom korištenju mora i ocena. To je jedna mreža koja se sastoji od 5000 eksperata koji dolazi iz 700 instituta i organizacija, najviše sjeverno istočni Atlantika, ali širom svijeta. A svake godine 1500 stručnjaka sudjeluje na našim sastancima. E, misao vodilja ICSA je naš strateški plan e, pokrenut proteklog siječnja i vizija je da budemo e, svjetski priznata i poznata organizacija za morsku znanost koja učinkovito ispunjava društvene potrebe za za e, nepristranim dokazima te održivom, održivom korištenju naših e, mora i oceana. Naša misija je e, unaprijediti i dijeliti znanstveno razumijevanje morskih ekosustava te usluga koje osiguravaju te se temeljimo na tri važna elementa, a to su očuvanje, upravljanje i održivi ciljevi. Kao što sam rekao, mi smo međuvladina organizacija, jedna od najstarijih na svijetu. E, ICES je e, uspostavljen 1902. godine. Imamo 20 država članica, možete ih vidjeti ovdje u naranđastoj boji na karti. Većina ih je iz sjeverne Europe, zatim tu je Rusija, Sjeverna Amerika i Kanada. Koji su dakle bivši e, članovi ICES-a. Zatim e, sklapamo strateško partnerstvo e, sa raznim zemljama širom svijeta na Arktiku, Sredozemnom moru, Crnom moru te Sjevernom Pacifiku. Kao i na Atlantiku, naravno. Kako mi funkcioniramo? Kao što sam rekao, imamo mrežu od 5000 stručnjaka te koristimo njihove kapacitete kako bismo e, stvorili mrežu znanja i podijelili to znanje koristimo informacije e, koje e, kreiraju ti stručnjaci kako bismo e, kreirali dokaze, znanstvene dokaze i mi nastojimo imati pravedna načela vezana uz te dokaze kako bismo onda pravedno kreirali naše savjete koji će tada biti, dakle, svi će imati pristup tim savjetima. Također razvijamo alate e, kako bismo analizirali i pohranili podatke i uskoro ćete vidjeti kako imamo jedan e, aktivni e, podatkovni centar u sklopu ICES-a. ICES je također uključen u obuke, konferencije i radionice. Jer postoje dva stupa ove organizacije, to su savjetodavna i znanstvena strana. Kad govorimo o znanstvenoj strani, odnosno znanstvenom stupu, radi se o omogućavanju, odnosno osiguravanju uh, znanstvene podloge kako bi, na koje bismo temeljili dokaze. Postoje oko 150 radnih skupina koje se godišnje sastaju unutar ICES-a i e, članovi iz preko 60 zemalja sudjelujem sudjeluju u ekspertnim skupinama. Na temelju našeg strateškog plana postoje različita ključna područja. To je na prvom mjestu e, znanost ekosustava. Mi nastojimo razviti znanost, razumijevanje ekosustava, zatim znanost koja gleda učinke ljudske aktivnosti na taj ekosustav. Zatim bavimo se e, promatranjem i istraživanjem. To podrazumijeva nove e, tehnike i metodologije nadzora stanja naših oceana i tako dalje. Mi razvijamo nove tehnologije mm, kojima se bilježe promjene u oceanima tijekom vremena. Zatim govorimo o održivoj proizvodnji e, morskih plodova i vidjet ćete kako to radimo u smislu mjera predostrožnosti i najvišeg održivog prinosa. Također, e, još jedan, jedno područje je e, očuvanje i znanost upravljanja te naravno uključivanje e, šire, šireg društva e, u e, istraživanje kojim se bavimo. To su dakle elementi našeg strateškog plana. Ideja iza toga je tada da ovi ciljevi E, dalje budu usmjereni na različite organizacije i odjele. Dakle, ICES osigurava najbolje moguće savjete različitim međunarodnim tijelima i nacionalnim tijelima. E, mi osiguravamo savjete e, vezano uz 240 ribljih stokova te um, savjete koji se tiču usputnog ulova, učinka na duboka mora, ranjive, eh, ranjiva morska staništa, eh, morske zaštićene zone i ostale savjete vezane uz morski ekosustav. Vidite neke od primatelja naših savjeta, to su Aspar, uh, dakle Komisija za ribarstvo Sjevernog Atlantika, Atlantika NASCO, NAFO, to jest e, Organizacija za ribarstvo Sjevernog Atlantika, e, nam već sam rekao, OSPAR, i naravno e, Europska komisija. Dakle, ICES osigurava znanje za donošenje odluka. Postoji tri glavna elementa u tom sustavu. Prvo, informacije. Savjeti moraju biti temeljeni na informacijama. E, ICES ima jedan vrlo aktivan informacijski, odnosno podatkovni centar koji onda e, osigurava podatke koji se tiču morskog okoliša u Sjevernom Atlantiku. Mi radimo i na e, znanstvenom razumijevanju ribarstva, ribarskih stokova, a Treći element e, je, su savjeti koje dajemo u smislu održivog upravljanja ribljim stokovima. Kao što sam rekao ranije, e, mi dakle dajemo savjete vezano uz ribarstvene mogućnosti e, u vezi više od 240 ribljih stokova svake godine, savjete o učincima na ekosustav i ribarstvene aktivnosti, te e, pregled ekosustava i e, ribarstva u ekoregijama. Mi također odgovaramo na posebne zahtjeve. E, tipično imamo oko 30 posebnih zahtjeva svake godina iz glavne uprave Mare, glavne uprave za okoliš, države članice ICES-a također nam upućuju zahtjeve i ostali primatelji savjeta. Tu se radi o učincima na ribarstvo, na pritiscima i učincima na e, morsko dno, evaluacije, e, strategije upravljanja ribarstvom. A zatim gledamo učinke, promatramo učinke klimatskih promjena na riblje stokove te e, evaluiramo ranjive morske, ranjiva morska staništa. Moramo se podsjetiti da su ribe ograničen mobilni javni resurs, stoga je održivo upravljanje vrlo važno. E, preveliko iskorištavanje divljih stokova e, vodi ka e, smanjenoj produktivnosti te možda nepopravljivoj šteti. Vidjeli smo da su se ponekad dogodila nepopravljiva šteta kada se riblji stokovi nisu oporavili od nanesene štete. I Također, ribarstvo u jednoj državi članici e, utječe na e, ribarstvene mogućnosti e, u drugoj državi članici. I mm, moramo se uvijek prisjetiti da su riblji resursi zajednički resursi i moramo dopustiti ribarstvenoj industriji da iskoristi taj javni resurs. Svi e, savjeti moraju biti e, koordinirani internacionalno i moraju biti, e, s njima mora biti upravljeno na održiv način. Nešto više o kontekstu što se tiče savjeta. Savjeti su vođeni međunarodnim sporazumima te također politikama različitih vlada koje mi savjetujemo. Tri glavna stupa e, savjeta su e, pristupa predostrožnosti koji moramo imati na umu kada dajemo savjete. Mi moramo pokušati e, povećati najviši održivi prinos, maksimizirati ga, te još jedan pristup je pristup baziran na upravljanju, održivom upravljanju ekosustavima. Imamo različite međunarodne sporazume. To uključuje UNCLOS konvenciju iz 82. koja je uspostavila načelo najvišeg održivog prinosa. Zatim UNCED konvencija uspostavljena 92. koja je uspostavila pristup predostrožnosti. Zatim UNFSA koja je 1995. također uspostavila pristup predostrožnosti kao ključni pristup, zatim konvencija o biološkoj raznolikosti UNCBD e, koja je uspostavila pristup ekosustava, te deklaracija iz Johannesburga e, na sastanku na vrhu iz 2002. koja je također uključila osim e, pristupa ekosustava i pristup najvišeg državog prinosa. Mi također sudjelujemo savjetima E, vezano uz nacionalnu i e, regionalno zakonodavstvo. A također ICES mora biti e, svjestan norveškog zakona o morskim resursima, zatim ruskog federalnog zakona o ribarstvu te islandskog zakona o upravljanju ribarstvom kao i zakon e, Varskih otoka o upravljanju ribarstvom. Mi imamo dakle e, savjetodavni odbor ICES-a koji je odgovoran za davanje e, savjeta. Ovaj savjetodavni odbor AKOM odgovara na zahtjeve za davanje savjeta država članica ICES-a, međunarodnih komisija organizacija te E, tijela koje upravljaju ribarstvom i e, ekosustavima. E, savjeti su temeljeni na principu predostrožnosti te pristupu ekosustava te se usklađuju sa ciljevima upravljanja i tih tijela. Akom također radi sa dionicima kako bi osigurao da su savjeti razumljivi i relevantni za društvo. E, AKOM, odnosno e, savjetodavni odbor sastoji se od predsjednika, e, četiri potpredsjednika i 20 članova, jedan predstavnik iz svake 20 država članica, te također imamo bazen drugih članova ako određeni članovi nisu dostupni u nekim zemljama ili neko ko ima relevantnu ekspertizu ko može u određenoj zemlji odobriti savjet ako dakle, ima više znanja toj zemlji, u tom području. Prvi korak u svakom procesu je zahtjev za savjetom. Taj zahtjev e, se razvija u dijalogu sa e, podnositeljem zahtjeva i znanstvenici nadopunjuju taj zahtjev e, kako bi osigurali da se zaista može odgovoriti na taj zahtjev u skladu sa nadležnostima. Zatim postoji drugi korak, a to je sinteza znanja gdje se odvija E, procjena kvalitete koja se osigurava e, unutar e, skupina stručnjaka te se koriste relevantni podaci. Zatim imamo nezavisni proces ocjenjivanja od drugih stručnjaka. Jako je važno imati nezavisne stručnjake koji daju svoje mišljenje i uvijek osiguramo da imamo e, najbolju moguću znanstvenu e, procjenu. Također imamo vrlo strogi okvir e, u unutar kojeg konstruiramo savjete i šaljemo ih podnositelju zahtjeva za savjet. Završna faza je savjet koji proizvedemo i E, zajedno sa zahtjevom objavimo na našem web sajtu e, objašnjavajući otkud idu naši savjeti, dakle rezoni za savjeta i e, za sve imamo međunarodni konsenzus unutar AKOM, odnosno savjetodavnog odbora. Evo ovo je da vidite još nekoliko koraka u procesu. Mi prvo imamo podnositelja zahtjeva. Postoje dvije različite vrste zahtjeva ili redovit e, savjet e, koji dobivaju organizacije u vezi ribljih stokova e, jednom ili dva put godišnje, a zatim imamo posebne zahtjeve. I nakon što se dogovorimo oko zahtjeva, šaljemo ih našim stručnim skupinama. Ako su to redoviti zahtjevi, šaljemo im redovitim, e, dakle našim radnim skupinama koji se bave tim. Ako su posebni zahtjevi, šaljemo im posebnim stručnjacima. A nakon toga imamo oko 1500 stručnjaka koji rade na e, proizvodnji savjeta. Imamo procese koji osiguravaju e, kvalitetu savjeta, te zatim imamo nezavisne revizije, kao što sam već napomenula. To su revizije ako se radi, regularna revizija ako se radi redovitim zahtjevima ili mi plaćamo e, nezavisnim stručnjacima e, da proizvedu nezavisnu procjenu savjeta. A tada e, na podskupina stručnjaka kreira nacrt savjeta da bi se na kraju konačni savjet objavio na našem web sajtu kamen temeljac našeg rada u ICES-u je prikupljanje podataka. I samo ovdje želim spomenuti, jer mislim da je to vrlo važno, unutar trenutnog međunarodnog e, financijskog okvira imamo 520 e, milijuna eura za prikupljanje podataka. Države članice Europske unije troše taj novac kako bi prikupile sve podatke koje mi u ices koristimo. Dakle, imamo istraživanja vezana uz ribarstvo, e, razne e, programe e, prikupljanja uzoraka i to su sve važne stvari kako bismo, važni elementi za kreiranje adekvatnih savjeta i adekvatnog državog upravljanja. Sad ću reći nešto o tipu podataka. Sad ću se koncentrirati na procjenu ribljih e, stokova i pokušati vam e, reći nešto o tome kako mi obavljamo naš posao. Mi uzimamo uzorak ribe u e, lukama i na morima E, gledamo dužinu, težinu, dob, spol, zrelost ribe i to nam daje ideju o veličini, strukturi riblje populacije i promjenama koje se potencijalno događaju tijekom vremena vezano uz klimatske promjene također. E, imamo i e, nezavisne informacije o ribarstvu koje dolaze iz znanstvenih istraživanja. To su istraživanja vezana uz kočarice, na primjer, e, gdje koče se nalaze na različitim mjestima, na primjer na, pri samom dnu Atlantiku ili imamo akustična istraživanja iz kojih dobivamo podatke. E, primjerice, pomoću akustičnih e, istraživanja se procjenjuju e, veličine e, riblje populacije e, u srednje dubokim vodama. Također mi istražujemo riblju mlađ i tu procjenjujemo koliko se i kada ribe mrijeste a također koristimo i e, usluge e, podvodne televizije za e, stokove koje su pri samom dnu, na morskom dnu, kao škampe primjerice, norveški jastog, što nam daje ideju gustoće populacija ribljih stokova pri dnu. Koristimo E, istraživačka plovila u različitim državama članicama, no također surađujemo sa industrijom e, kako bismo proveli naša istraživanja i te kako bismo ih razvili. Jedan od ključnih e, jedan od ključnih faktora u našim istraživanjima su informacije iz ulova, to dobivamo iz luka, iz misija, promatračkih misija i to nam daje sve izvrsne informacije o tome koliko ribe je e, ulovljeno, koja je lokacija i vrijeme ribarskih e, aktivnosti i koji je e, dodatni ulov, posebice kad se love različite vrste ribe. To je sve važno za naše procjene. Kako mi E, proizvedemo savjet e, na temelju ovih svih informacija. Naravno je da je teško procijeniti e, kolike su i kakve riblje populacije. Dakle, sve mora biti indirektno. Mi naravno ne možemo isprazniti Sjeverno more i izbrojiti sve ribe, tako da mi moramo pokušati što bolje procijeniti riblju populaciju. Kako mi gledamo ove populacije, e, mi vidimo e, veličinu, e, dob populacije, kako riba raste, tako je podložna većoj smrtnosti naravno i imamo dakle sve manje velikih starih riba unutar populacije. Tijekom vremena možemo vidjeti promjene u strukturi dobi ribljeg stoka što nam daje informacije, govori nešto o dakle, stopama smrtnosti unutar pojedinog ribljeg stoka. Također e, to govori o e, e, promjenama u ribljoj mlađi, dakle broj manjih novih riba koje ulaze u populaciju. Dakle, stopa smrtnosti se mijenja i stopa smrtnosti je nekad kreirana e, putem ribarstva, putem nekad i prirodnih e, e, uzroka, na primjer tu su paraziti i drugi razlozi zbog kojih se stopa smrtnosti povećava. Kao što sam rekao, mi trebamo vrlo mnogo ulova kako bismo na mogli donijeti relevantne informacije i odrediti e, prosječne veličine. Dakle, evo ovdje vidimo ovdje vidimo zelenu e, mrežu koja obuhvaća određeni udio populacije koja e, nestaje svake godine. Dakle, na ovaj način prikazujemo, e, prikazujemo količinu populacije. Mi uzimamo uzorke, ulovljene ribe, što nam daje e, ukupni broj, ukupnu količinu izlovljene ribe, Mi također e, dakle, prikupljamo druge informacije koje nam pokazuju kolika je veličina stokova i tada kombiniramo e, sve ove informacije kako bismo proizveli modele procjene stokova. I tu vidite formule, to su matematičke jednadžbe kojima e, se na apstraktan način prikazuju stanja stokova. To je, one pokazuju procjenu Um, veličina ribljih stokova te uh, stopu smrtnosti uh, a stopa smrtnosti je dakle stopa ribe koja je uklonjena iz mora kroz uh, ribarske ribolovne aktivnosti. Ove narodbe su vrlo kompleksne i ovise o količini dostupnih informacija i odgovarajućim modelima procjene ribljih stokova. A sad ću se vratiti na početak, a to su podaci. Ako podaci nisu dobri, ili nedosljedni, onda će model imati problema e, kako bismo dobili stabilan pogled na populacije iz nestabilnih podataka. Htio sam vam pokazati nešto. E, kad govorimo o podacima, e, ljudi ne znaju kako to izgleda. E, ovo vam to pokazuje. Na ljevoj strani vidite distribuciju iz pregleda. Radilo se o bakalaru. To je bila prva godina to se nastavilo do 2019. E, tu vidite razne, na razna razdoblja i vrhove i u tome kako se populacija seli vremeno. Imate e, jake kohorte koje se kreću kroz e, populaciju. Te se kohorte hrane kroz populaciju. Sa desne strane vidimo isto to tu svrstavamo po dobi, a ne po dužini. E, gdje su ove crtice pozitivne, to su jake kohorte, a gdje su crtice negativne, to su slabe kohorte koje se kreću kroz populaciju. Imamo jasne signale u podacima, onda dobivate e, stabilne e, ocjene E, stoka. Ovo je rezultat mm, mm, imamo naše, e, recimo ovdje vidite e, Haringu iz Sjevernog mora. Tu imamo fluktuacije tijekom vremena. Ulov je bio najmanji u 70. godina, a sada se kreće oko pola milijuna tona. S desne strane vidimo rekrutiranje e, u ribarstvu. Male ribe dolaze u populaciju za haringu. Vidite korelacije. Imamo e, periode slabog rekrutiranja u 70-ih, što je dovelo do pada u stokovima. A onda imamo jači prirast, e, prirast je stabilniji i u, a sada u nedavnije vrijeme to opet slabi. Na lijevo dolje imamo e, smrtnost. Tu vidite proporciju populacije. Ne nužno postotak. E, e, analizu radimo tijekom vremena E, naranđasta linija je FSMY, to ću kasnije e, objasniti, to je e, ciljna smrtnost za ovaj stok. Da vas prekinem na čas i postavim pitanje. Ovaj slajd. Rekli ste da Haringa Sjevernog mora da je došlo do kolapsa sredinom 70 zbog slabog prirasta. Kako je to u korelaciji sa ribarenjem, sa e, izlovom? E, imamo dva elementa, imamo mnogo elemenata kako e, se kreće dinamika stokova. Ako prirast pada, onda moramo reagirati i moramo smanjiti smrtnost i držati stok na onoj razini koja će osigurati prirast u budućnosti. Za mnoge stokove imamo pokazatelja za određeni e, veličinu stoka e, prirast je mali i moramo onda upravljanje podesiti tome kako bi se e, održala održivost. To je prirast. Ako je razmnožavanje, ne, razmnožavanje riba. Imamo, imamo dva aspekta. Može biti tako, stok se smanjuje jer je e, prekomjeran izlov, pa populacija pada. Ako e, vadite više e, riba, onda neće biti dovoljno prirasta E, a i to varira tijekom vremena. Koji puta je prirast dobar, koji puta nije tako dobar. Stoga trebamo taj prirast pratiti. Kada je prirast mali, onda moramo smanjati e, smrtnost kako bismo stokove održali na prihvatljivoj razini. E, kako, se, kako navesti ribe da se više razmnožavaju? jedinu stvar koju, možemo kontrolirati je smrtnost, e, ribarstvena smrtnost. Mm. Ne možemo natjerati ribe da se e, jače razmnožavaju. E, samo možemo smanjiti lovljenje riba, ribarenje. E, e, ravnamo se na ulovu i to je jedino što možemo kontrolirati. E, referentne točke predostrožnosti, pristup predostrožnosti populacije se moraju održavati u sigurnim biološkim granicama kako se prirast ne bi oštetio s desne strane vi, više vidite mali, mali broj riba, slabo razmnožavanje. Gledamo individualne stokove, odnos između veličine stoka i prirasta. I vidimo e, možemo li e, doći do nekih e, modela prirasta ako vidimo da prirast ne trpi, moramo e, vidjeti zašto je to tako. Moramo možda to držati e, na još većoj veličini kako bismo je rizik smanjenja prirasta bio manji. Ovo je primjer e, za bakalar iz Sjevernog mora. Vidimo tu prirast s lijeve strane, a dole imamo veličinu stoka. S desna imate plus, tu imate zelenu liniju. Mm. To vam pokazuje e, kod e, većih stokova je bio prirast veći, a s lijeve strane vidimo e, smanjeni prirast veliki rizik smanjenja prirasta. E, tu imamo graničnu referentnu točku. E, ne smijemo smanjiti reproduktivnu sposobnost ili kapacitet. Također definiramo još jednu referentnu točku, to je BPA <clears throat> to nam e, smanjuje e, rizičnost ocjene. Neki stokovi nisu sigurni pa moramo osigurati e, veliku vjerojatnost ocjene. BPA <clears throat> nam daje manje od 5% nesigurnosti u našoj ocjeni. To je početna točka za naše savjete. Tako pripremamo naše savjete. Drugi, druga konsideracija jeste e, povećavanje prinosa Eh, riba je dobar izvor bjelančevina i mikronutrijenata. Moramo i dalje loviti ribu kako bismo nahranili stanovništvo. Imamo ovaj teoretsku krivulju eh, prinosa. Kako povećavate smrtnost, onda prinos eh, najprije raste i kad vršite još veći napor do dolazite do maksimalnog održivog prinosa i onda e, krivolja počne padate, padati. <clears throat> Maksimalni e, održivi prinos, e, to je naš cilj. Želite maksimalno povećati prinos od određenog stoka. To možemo pogledati i na drugačiji način. S desne strane vidimo situaciju gdje smo imali e, mnogo e, ribarskih brodica, e, mali izlov, to je situacija, tu smo došli s desne strane MSY-a. Možemo doći i do katastrofe na taj način na, a s lijeve strane vidimo u drugoj situaciji imamo tri plovila, imamo veliku populaciju riba u oceanu i najveći nivo uh, ulova. I to je naš cilj. Moramo maksimizirati prinos od određene populacije. Um, ako imamo, imamo malo brodica, to je dobro za e, okoliš, međutim je loše za proizvodnju hrane i zapošljavanje. Da vas opet prekinem. E, govorimo o maksimalnom održivom prinosu. Ako imate samo jedan brod, onda u moru imamo puno riba. Kad imate više e, brodova, više plovila, onda lovimo više e, ribe. Ali zašto ne bismo imali više e, plovila i u prvom slajdu? Što više brodova imamo, to, više vadite riba, pa će veličina stokova padati. To jako ovisi o veličini plovila to e, je izvan naše, našeg okvira stručnosti. Kako želite organizirati iskorištavanje resursa? Želite li imati jedan veliki brod koji e, lovi efikasno ili mnogo malih plovila koji daju mnoga radna mjesta? Ali nećete toliko loviti. Ulov će biti manji to je pitanje gospodarenja, a ne pitanje znanosti. No. E, pristup ekosustava, e, maksimalni održavi prinos je u redu, ali što ako to maksimizirate, ali ste oštetili e, morsko dno ili imate usputni ulov morskih ptica – i tako štetite ekosustavu. A to treba izbjeći. Kako bismo da, davali dobre savjete ribarima e, na ocjeni stokova, vidjeli ste na slajdovima imamo povijesni pregled e, smrtnosti E, prinosa, regrutiranja i e, stokova i biomase. To moramo projicirati na budućnost kako bismo vidjeli kakav će biti ulov u 2020. na primjer. Mi e, koristimo naše znanje o zrelosti, stopi rasta i tako dalje i to projiciramo to na populaciju riba. U budućnost kako bismo predvidjeli kakav će biti e, izlov u kratkoročno a koristimo te informacije i e, srednje i dugoročno kako bismo vidjeli kako će se stokovi razvijati u budućnosti. Kako ICES daje savjete? Imamo hjerarhiju naših savjeta. To ovisi o kategoriji stoka u prvom redu. Na ljevoj strani vidite e, stokove u kategoriji 1 i 2. Tu imamo pune analitičke ocjene i mm, mm, za te stokove dajemo savjete e, zasnovene na planovima gospodarenja ako postoje mm, na planovima upravljanja a puta imamo pristup predostrožnosti ako se svi slagu, slažu. Ako se sve strane ne slože o tome, onda ćemo se bazirati u našem savjetu na pristupu baziranom na maksimalnom održivom prinosu. Kategorija 3, tu imamo 80 stokova, tu znamo nešto o trendovima stokova. E, imamo e, istraživačke ocjene, ali nemamo precizne ocjene. Pa se tu držimo e, pristupa predostrožnosti. Mm, tu se baziramo na trendovima i savjet se zasniva na tim trendovima. Naravno imamo tu i tampone predostrožnosti. Razni scenariji koje projiciramo se zasnivaju na e, uredbama i propisima na snazi E, imamo višegodišnji plan upravljanja za Sjeverna mora i na tome zasnivamo naš savjet. Mm, zasnovano na ciljevima tog plana. Island će imati svoje planove upravljanja za razne stokove i naš će se savjet e, e, zasnivati na tom planu, na tom njihovom planu upravljanja. Kao što sam rekao, sve strategije upravljanja, e, svi planovi upravljanja e, se testiraju. Mm, sam e, uvijek radimo na pristup na pristupu predostrožnosti. Imamo niz opcija. Neke su Evo, imamo razne opcije i kompromise. Želite li maksimizirati prinos ili želite smanjiti variabilnost kvota ili želite e, se bazirati na niskim rizicima, želite maksimalno sniziti rizike. E, ovdje imamo bakalar, na primjer. Mm, Sjevernog mora, povijesni razvoj tijekom vremena, a vertikalna linija tu završavaju podaci i mi projiciramo u budućnost koristeći povijesno znanje i dinamiku stokova. E, mi simuliramo populacije u budućnosti, simuliramo promatranja populacija i onda gledamo kako taj E, kako se taj razvoj stokova mijenja tokom vremena. E, cilj e, smrtnosti može biti 0,2, 0,3. Trigger mase može biti 400 tisuća ili 500 tisuća tona. To uzmemo kao osnovu i onda napravimo simulaciju kako bi e, menadžeri mogli doći do odluke o svojoj dugoročnoj strategiji. E, evo naš mm, pro ili propis e, čega se držimo u našim savjetima E, maksimalni dugoročni prosječni prinos, ali se e, e, borimo protiv nisk, smanjenog prinosa. Mm, u tom imamo točku trigger, to je razina biomase. Ako je stok iznad te razine, onda bismo eh, eh, savjetovali da se eh, lovi na razini FMSY-a. Mm, za Sjeverno more i Baltik imamo MSY niži i viši. Kada stok pada ispod MSY B trigera onda tu znamo da će doći do smanjenog prinos, e, prirasta pa, mm, pa će tu biti one, ono načelo predostrožnosti jače izraženo. E, kad je stok ispod B limita, gledamo to kratkoročno. U tom slučaju ako dođemo iznad toga do 2021. Ako e, to nije slučaj, e, to ne možemo doseći do 2021. onda će naš savjet bio da lov prestane. E, nulti izlov je naš savjet onda. Jer se stok ne može oporaviti. Za te stokove moramo imati planove od obnove. Ako postoji plan ob obnove i tu ćemo davati naše savjete. Međutim, plan obnove bi morao definirati obnovu putanje stokova E, da li je to, da li je vaš e, vremenski e, period deset godina ili dulje. I tu će onda savjet ovisiti o tom razdoblju, o duljini razdoblja. Sve referentne točke su predost, točke predostrošnosti. Ne želimo da stokovi padnu, padnu ispod belima Evo, kako izgleda naš savjet? Mm, to je za e, sjevernog oslića. E, 463 tisuće tona, to ima dugu povijest. Dugo u 70. 80 su ulovi bili, izlovi bili 40 e, e, do 50 tisuća tona. Stokovi su padali. SSB plus tu je stok pao od 100 tisuća tona na 40 tisuća tona u najgorem periodu. To je bilo 2000. godine. Onda smo stavili plan obnove, oporavka Žel, morali smo smanjiti smrtnost, e, ribarstvenu smrtnost. Mm, vidite onda e, oko 2005. E, smrtnost je brzo padala u sljedećih desetak godina. I sada je ispod FMSY-a i to već desetak godina. Biomasa i stokovi su dobro reagirali. Sada su stokovi oko 300 tisuća tona za sjevernog oslića. I, e, tu je priraz bio stabilan. E, to, mm, a uzrok je e, stopa iskorištavanja. Stokovi su se obnovili pa je zbog toga što smo bili racionalni u izlovu. 2018. 96 e, tisuća e, tona. E, imamo, kada radimo prognoze, predviđanja, imamo analizu za godinu između i to projiciramo onda ulov projiciramo na 2020 e, zasnov, zasnovano na FMSY-u. E, ulov od 104 tisuće tona. To će e, rezultirati u e, biomasi od 263 tisuća. Mm, u tabelama imamo i druge scenarije. Mm, to je e, višegodišnji plan Evropske unije u mm, e, ulov, e, izlov u 2020. bi bio 76 tisuća tona i tako izgleda naš savjet. Vraćamo se sada na... Opet ću vas prekinuti. Kada god e, se postavlja tak, komisiju nevladine organizacije kritiziraju. Dobiju znanstveni savjet, a znanstveni savjeti znaju biti raznoliki komisija katkada odredi tak koji je previsok i nevladine organizacije kažu da je to zato e, što je krivo protumačila znanstvene savjete. Što se tu može učiniti? Mislim da treba koristiti e, ICES-ove metode i to treba biti mjerilo za usporedbu. Slažete li se sa mnom? Pa baš i ne. Ali ću vam sada objasniti zašto. Mi dajemo savjet u obliku raspona. I to je nešto što moramo prema propisima i prema višegodišnjim planovima. A višegodišnji planovi su dijelom ZRP-a. Mi savjete dajemo zato što ih vi tražite. To je prvenstveni razlog. Što se tiče samog raspona, on ovisi o uvjetima iz višegodišnjeg plana. Mogu prolaziti sada kroz te uvjete ako želite, ali općenito takove do sada nismo postavljali u višem dijelu raspona. Dakle, kada je riječ o Sjevernom moru, i o Atlantiku. Na Baltiku već imamo dvogodišnje razdoblje primjene. Nismo koristili viši dio raspona jer e, uvjeti zato nisu bili zadovoljeni. Prema tome, viši dio raspona nije bio primijenjen. Dakle, što se tiče gornje granice, taka, to je uglavnom utemeljeno na MSI-u ili najvišem održivom prinosu. Kad kada dolazi i do razlika između područja stokova i cesa. Recimo ovdje kada je riječ o sjevernom Osliću, imamo od Biskajskog zaljeva sve do Sjevernog mora, pa i u Skageraku i e, Kategaku imamo dakle to područje stoka i kad kada dolazi do razlike između taka i icesovih e, brojaka, pa zato neki dovode u pitanje znanstvene savjete. Komisija će vam vjerojatno moći i sama reći da je u proteklih nekoliko godina prilično inzistirala na to da se u većini stokova drži znanstvenog savjeta. Ja bih rekao da je došlo do velikog poboljšanja u usporedbi sa razdobljem kada sam tek kretao u sve ovo sada imamo najviši održivi prinos, provedena je reforma i sada su savjeti vezani uz stakove više povezani sa znanstvenim savjetima. Nisam siguran da ste time odgovorili na pitanje kolegice. U redu, ovdje je postavljeno sve na otprilike 400.000 tona da je to u redu. Možete nastaviti, izvolite. Hvala. Dakle, sada nekoliko riječi o ovom slajdu. Kao što sam na samom početku rekao, dajemo savjete vezane uz 240 stokova. Ali moramo imati u vidu i širi eko sustav. A kada je o tome riječ, dosta je elemenata koje treba uzeti u obzir i upravljati ljudskim aktivnostima koje utječu na ekosustav. Treba u vidu imati kolektivni pritisak, ribolovni pritisak, što sve utječe i na stokove i na pomorski okoliš. Trebamo u vidu imati i dobar okolišni status. To je jedan pojam koji postoji u okvirnoj direktivi o pomorskoj strategiji, a imamo i različite ciljeve postavljene u okvirnoj strateškoj direktivi. To se tiče i stokova i ostalih elemenata pomorskog okoliša. Radi se uvijek o predostrožnosti, održivosti i optimizaciji dobivenih koristi. A u vidu imamo i opće ciljeve društva. Moramo katkada uzimati u obzir regionalne aspekte, a isto tako i postizati kompromise koji se tiču stokova. Već smo govorili o tim kompromisima i o ravnoteži u smislu velikih ili manjih plovila i slično. Društvo u općenitom smislu je ono koje će odlučiti o upravljanju tim kompromisnim mjerama. Ali kada je riječ o upravljanju pomorskim okolišem moramo stalno misliti na buduća pokoljenja. Dakle, mi dajemo savjete za različite eko regije u Europi i u sjeverno-istočnom Atlantiku. Izrađujemo preglede tih ekopodručja i ribolovne preglede, a o njima ću nekoliko riječi reći uskoro. Što se tiče upravljanja resursima i ciljeva očuvanja bioraznolikosti, ICES daje savjete Komisiji za ribarstvo u Sjeverno-istočnom Atlantiku. A NEAF dakle ta komisija i OSPAR kao i komisija surađuju u takozvanom kolektivnom aranžmanu, collective arrangement. Pokušavaju raditi na očuvanju ekosustava na području EU-a i šire. Uz tom ICES je glavni savjet, e, e, savjetnik Digimareu i isto tako e, općoj upravi za okoliš i poštuje stratešku direktivu kao i direktivu o staništima i pticama. Naši savjeti moraju uzimati u obzir sve ciljeve i povezivati sve paradigme koje doprinose postizanju različitih ciljeva. Čak i unutar istog cilja postoje različiti propisi, e, određeni sukobi, pa treba postići kompromis, neku vrstu ravnoteže. Kada je riječ o upravljanju ribarstvom na temelju načela poštivanja ekosustava, moramo imati u vidu utjecaj dinamičkog ekosustava na ribarstvo. To je nešto što utječe na riblje stokove. Uz to, ribolovne aktivnosti također utječu na ekosustav. Mi moramo koristiti dokaze koji o tome govore, recimo korištenje povlačnih mreža na morskom dnu ima svoje učinke. Isto tako, o ribarstvu moramo razmišljati u kontekstu pomorskih aktivnosti i pritisaka. A u morima postoje i različite ljudske aktivnosti, pa trebamo izmjeriti ravnotežu između različitih ciljeva koji se tiču upravljanja morem. A sada nešto o utjecaju dinamičkog ekosustava na ribarstvo. Mi kada god je moguće pokušavamo uzeti u obzir promjene u produktivnosti e, stokova, a tu se radi o prirastu, rastu, prirodnoj smrtnosti. Moramo koristiti i predviđanja i referentne vrijednosti. Moramo uzimati u obzir promjene i preklapanja u distribuciji stokova o kojima savjetujemo a jednako tako razmatramo i alternativne strategije upravljanja te različite scenarije produktivnosti. Tako da izrađujemo simulacije upravljanja različitim stokovima. Pa razmišljamo o visokom i niskom prirastu, o izmjenama i izrađujemo evaluacije. Plan upravljanja mora se mijenjati ako dođe do velikih izmjena, a isto tako pokušavamo uzeti u obzir utjecaj izlova jednog stoka na stanje u drugom stoku i na temelju toga izrađujemo savjete. Što se tiče utjecaja ribarstva na ekosustave, pokušavamo izraditi statističke podatke i izvješća o usputnom ulovu. Jednako tako razmišljamo o utjecaju ribolova na usluge vezane uz morsko dno te ranjive pomorske ekosustave ili osjetljive ekosustave. I onda objedinjujemo podatke o statusu ribljih stokova u istom ekopodručju. O tome nekoliko riječi za par trenutaka. Nadalje, o e, ribolovu govorimo uvijek u kontekstu drugih pomorskih aktivnosti i pritisaka. Želimo postaviti prioritete vezane uz e, ljudske pritikse u nekoj ekoregiji. Zatim osmišljavamo statističke podatke i izrađujemo izvješća o trendovima u bioraznolikosti i strukturi ekosustava. Nudimo informacije i metodologiju koja se tiče EPSE, odnosno ekološki i biološki značajnih pomorskih područja. Želimo doprinijeti procjenjivanju ugroženih vrsta i e, staništa na području EU-a, te pratimo i izvješćujemo o invazivnim vrstama. Nekoliko riječi o posljedicama tih kompromisa glede različitih ciljeva upravljanja. Imamo posebne skupine za integriranu procjenu ekosustava koje pregledavaju te ciljeve upravljanja za svaku ekoregiju. Zatim osmišljavamo alate za usporedbu posljedica različitih kompromisa, a onda razgovaramo s dionicima koji govore o metodologiji, idejama i posljedicama svega toga. Uz to radimo na praktičnoj primjeni, odnosno osmišljavanju savjeta koji se tiču utjecaja na morsko dno, MSFD i mješovita ribarstva. Sve je to dakle nešto što čini sastavnice naših savjeta. Uzimamo u obzir utjecaj na ekosustav, o ribarstvu promišljamo u kontekstu različitih pomorskih aktivnosti i pritisaka. To znači da ne razmišljamo o pojedinačnoj vrsti. Sada se stalno razmišlja u smislu cijelog ekosustava. Dakle, činimo preglede ekosustava, to znači da o ribolovu promišljamo u svjetlu svih ostalih pomorskih aktivnosti, a uz to bilježimo utjecaj ribolova na ekosustave. Imamo takozvane preglede, reviews, um, koje možete vidjeti na našoj internetskoj stranici, na stranici ICES-a. Sada nekoliko riječi o tim pregledima uh, ribolova. S lijeve strane na slajdu možete vidjeti distribuciju različitih aktivnosti i omjere. Ovdje možemo vidjeti ribolovne alate koji utječu na stanje morskog dna u području Keltskog mora. Ovdje možete vidjeti i određena žarišta gdje pokretni ribolovni alati utječu na morsko dno zato što ribari žele uloviti škampe, odnosno vrstu škampa. Možete li nam samo objasniti e, što to mislite pod mobile gear, pokretnom, e, pokretnim alatima? Pa tu u stvari mislimo na različite vrste e, mjera, na kočarice, na povlačne mreže i slično. Što to u stvari znači? Pokretni ribolovni alat je nešto što plovilo vuče tijekom ribolova i to onda na kraju utječe na morsko dno, a na ovoj karti možete vidjeti gdje su glavna žarišta utjecaja. Ovdje možemo vidjeti e, ekoregiju Kelskog mora, imamo nekoliko milijuna tona iskrcaja u tom području i vidimo tendenciju od 80. godina do danas. Da, ali nama nije u stvari jasno što ovaj slajd predstavlja. Trebamo li se brinuti zbog utjecaja na morsko dno? Evo vi ste pokazali tu na slajdu jedno žarište uz obalu, istočnu obalu Irske. To je zbog lova na škampe, pretpostavljam, i jegulje tu u sjevernoj eh, luci ali tako se zarađuje dosta novaca i to se onda dalje prodaje. Ali vi imate cijeli niz crvenih žarišta. Što to znači? Je li to loša vijest ili je to nešto što može biti održivo? Pa u ovom konkretnom slučaju ja bih rekao sljedeće. Uvijek se procjenjuje sam stok. Procjena prošle godine je bila da se taj stok nefropsa održivo izlovljava. Ali postoji sljedeće pitanje kako lov na vrstu nefrops utječe na druge vrste i na druge stokove, e, kakvi e, su podaci o usputnom ulovu, postoje li tu neke posljedice, postoje i osjetljive vrste na morskom dnu. Kako se onda prema tome e, postaviti? Treba li određeni dio staništa zaštititi? Treba li koristiti određene vrste ograničavanja izlova na nekim područjima, sipens. Dakle, to su vrste savjeta koje mi razmatramo. U su kada je riječ o savjetima za ribolov, trebamo uvijek objedinjavati informacije koje nam dolaze sa različitih e, mjesta i izvora kako bismo dobili jedan cjelokupni uvid i sastavili priču o održivosti. Je li lov, ribolov održiv ili nije? Ovdje na sljedećem slajdu možemo vidjeti mortalitet i mrijest biomase. Vidimo kakve su tendencije. Crnom linijom označena je smrtnost. Tu su pojedinačni stokovi prikazani i prosječna vrijednost. Prosječna vrijednost ide prema dolje, dakle u opadanju je i blizu MSI vrijednosti. No, postoje pojedinačni stokovi, kao što vidite, gdje je smrtnost šest puta veća od najvišeg održivog prinosa MSI. Takav je slučaj recimo za bakalar i za pišmolja, što znači da se neke vrste još uvijek previše izlovljava. A sada tu imamo biomasu vezanu uz MSI i, i prosječnu vrijednost koja se povećava. A stokovi su nekih vrsta na vrlo niskoj razini što nas uistinu brine. Zato se trebamo zapitati što činimo u određenom ekosustavu što ćemo sa stokovima koji više nisu profitabilni? Hoćemo li se truditi obnavljati takve stokove? S desne strane slajda možete vidjeti okvirnu direktivu, odnosno ciljeve postavljene putem nje. Pod C1, ako se ne varam, imamo smrtnost, stopu smrtnosti, ribolovne smrtnosti, a s gornje strane vidimo količinu stoka. Imamo dakle stokove u kojima imamo nepoznat status u odnosu na MSI. Ono što možemo vidjeti s donje strane slajda je godišnji ulov stoka koji ima samo malen udio u ukupnom e, ulovu. Zatim crvenom bojom imamo pretjerani izlov i tu je riječ o iskrcaju u ekoregiji. I zatim imamo 31 stok koji se održivo izlovljava. Ovdje možemo vidjeti i biomasu stoka u mrijestu velik dio je zelene boje, to se tiče ukupnog iskrcaja, a očito je onda da se iskrcaj tiče održivog stoka i održive razine biomase stoka. To je jedan od načina na koji pokušavamo objediniti informacije o različitim aspektima kako biste mogli dobiti uvid u to kakvo je stanje neke ekoregije što se tiče upravljanja ribolovom. Evo jednog pregleda ekosustava u Sjevernom moru. Ovdje smo pokušali prikazati rad radnih skupina za procjenu ekosustava. Što su te skupine radile? Mapirale su ljudske aktivnosti u ekoregiji i utvrđivale pritiske na tu ekoregiju. Uz to razmatrale su utjecaj na različite sastavnice ekoregije. Putem ovakve mape možemo vidjeti što bi trebali biti prioriteti upravljanja određenom ekoregijom. Radili se uh, o uh, jaružanju, o e, strukturama na otvorenom moru ili nečemu drugome. Ovdje imamo sljedeći slajd na kojemu s lijeve strane imamo instalacije za crpljenje nafte i plina, a s desne strane možemo vidjeti takozvanu neto primarnu produktivnost. To je karta koja prikazuje primarnu produktivnost u Sjevernom moru. Crvenom bojom označena su područja visoke produktivnosti u proteklih nekoliko godina. Možemo vidjeti i tendenciju kroz protok vremena, kako je to teklo Nitrati i fosfati su u proteklih nekoliko godina sve manje rijekama pristizala u, e, pristizali u more i mi to pratimo iz godine u godinu te proučavamo utjecaj na stokove. Jeste li vi upravo rekli da je nitrata manje? Jesam. Pa to je dobro. Pa je. Manje štetimo e, morima, i to bi moglo biti dobro za e, određene stokove. Ali kad kada to loše utječe, tako da uvijek možemo imati vrste koje profitiraju i na koje postoji negativan e, učinak. To sve ovisi o vrsti o kojoj je riječ. E, stvarno nam niste olakšali kao tvorcima politika. A gledajte, ovo je teška tematika, nema tu jednostavnih rješenja. A sada sažetak, sažetak svega o čemu sam govorio. ICES je globalna e, znanstvena pomorska organizacija koja nudi nezavisne znanstvene savjete donositeljima odluka. Samo trenutak. Naši savjeti su e, sukladni političkim ciljevima Dakle, predostroznosti, maksimalnoj održivosti i načelu poštivanja ekosustava. Sve je to nešto što je dijelom ZRP-a i međunarodne, um, međunarodnih pravnih obveza. Postoje različiti politički ciljevi. A naš glavni pokretač je 1500 aktivnih stručnjaka ICES nema mm, beskrajan proračun, velik broj ljudi nije dovoljno ili uopće plaćen ili ih plaćaju ustanove u kojima oni rade kako bi doprinijeli radu ices A to je korisno i to uvijek prati ciljeve i tih ustanova u kojima rade i ciljeve država članica u kojima se nalaze. Dakle, naš rad financiraju države članice eu i drugih članica ICES-a. Jako je važno nastaviti i dalje davati podršku znanstvenoj zajednici koja se bavi istraživanjima. Naš svaki konačni savjet mora odobriti odbor akoma i to putem konsensusa. A iz svake članice imamo jednog člana tog odbora AKOM. Prikupljanje podataka okosnica je izrade baze dokaza, a to je od ključne važnosti jer želimo stalni pritok podataka prema ICES-u. Želimo na najbolji mogući način iskoristiti sve informacije koje nam pristižu. Prikupljanje je izuzetno skupo, zaista je jako skupo imati znanstveno plovilo poput onog u e, Irskom moru. A zaista je važno prikupljati znanstvene podatke i putem njih doprinositi znanstvenoj podlozi na temelju koje onda doprinosimo održivom razvoju. ICES koristi modeliranje populacija i prati historijske podatke o stokovima, uzima u obzir podatke prirasta, biomase stoka u mrijesu i ribolova. Nakon toga se rade projekcije. Definiramo referentne vrijednosti na temelju kojih se određuje stanje stoka. Je li ono dobro, je li loše, to ovisi o nizu elemenata. Zatim izrađujemo i kratkoročne projekcije na temelju kojih se izračunavaju takovi. Pratimo smrtnost, ribolovnu smrtnost, a glavni savjet je uvijek nešto što se temelji na upravljačkim ciljevima i na tomu što žele naručitelji savjeta. Uz to radimo i dugoročne simulacije na temelju kojih se sastavljaju strategije za upravljanje. Postoje različiti pristupi za različite stokove. Mnogo truda ulažemo u preglede ribar, e, ribolova i okupljanje svega što znamo na razini određene ekoregije. Hvala lijepa, to bi bilo sve. Hvala vam lijepa. Evo imam još samo jedno pitanje. Možete li nam reći kako vi e, surađujete s ribarima u, pri prikupljanju dokaza? Jer ribari nam e, često kažu e, da je znanost preodmaknuta, da znanstvenici e, ih ne slušaju i kada bi ih više slušali da bi situacija bila bolja. Da budemo pravedni prema vama i prema članovima i članicama ovdje koji su od samog početka kada ste se predstavili i rekli ste da je vaša pozadina e, ta da ste bili zapravo ribar u nekoliko situaciju u vašem životu, tako da niko vas ne može optužiti da ste vi samo eh, akademik, eh, odnosno samo profesor. Dakle, koji bi bio odgovor na moje pitanje? Pa, veza između znanstvenika i ribara, odnosno industrije, je često komplicirana. Eh, imamo aktivne programe gdje uzimamo uzorke iz mora E, u državama članicama u kojima je prisutan ICES. Otprilike 1% svih riba je promatrano. E, promatrači uzimaju uzorke i e, promatraju i daju informacije nazad u naš, našu podatkovnu bazu. Također, nedavno smo organizirali radionicu koja se zvala e, Duplo Cindy i koja je promatrala kako e, učinkovitije e, surađivati, kako stvariti učinkovitiju suradnju između industrije i znanosti, kako prikupiti odnosno kako iskoristiti u našem procesu na nepristran način podatke koji su prikupljeni u procesu ribolova. E, vidjeli smo posljednjih nekoliko godina e, da e, velike industrije, veliki proizvođači ribe zapošljavaju znanstvenike koji rade kontinuirano sa tim tvrtkama te kreiraju istraživanja kako bi poduprli dokazima podatke. Također, oni doprinose u smislu u smislu e, zatvaranja određenih jazova koji postoje u smislu nedostatnih podataka. Dakle, ti, ta suradnja i na nacionalnoj i na internacionalnoj razini. Dakle, znanstvenici znanstvenici e, surađuju s ribarima i nalaze se na brodovima i da li su oni zapravo tamo pri ribolovu. Pa zapravo <laughs> to varira jer ljudi baš ne vale da ih neko promatra pri njihovom poslu. Postoji pravna obveza u jednoj od uredbi e, koja brodovima, ribarskim brodovima nalaže da imaju znanstvene promatrače na svojim brodovima. Dakle, postoji ta pravna obveza, a u nekim državama članicama, primjerice u Švedskoj koliko znam, postoji pravna obveza za e, individualne brodove da prime e, nezavisne znanstvene promatrače na svoje brodove. U drugim e, zemljama pak imamo neke druge pristupe, primjerice u Irskoj se još uvijek to temelji na dobroj volji ribara. Hoće li e, skiperi, odnosno ribari, primiti znanstvenike na svoje brodove? Dakle, ta suradnja zaista varira, ovisno o pitanjima. Sviđa mi se kako kažete da ponekad to funkcionira, ponekad ne. Izvolite, dajem riječ kolegi. Ja ću govoriti na svom materinjem jeziku. Tako da molim e, prisutne da stave slušalice ako je to potrebno. Hvala lijepa na vašoj prezentaciji imam tri konkretna pitanja u vezi prezentacije. Prvo pitanje. Kako izgleda zarada u ICES-u? Vi kažete da e, imate mnogo troškova. E, da li dobivate natrag sa taj novac koji plaćate? Da li izvješća pokrivaju vaše troškove? To nije bilo potpuno jasno. Koji je vaš poslovni model? Ja samo pitam e, da budem siguran da li je taj vaš poslovni model u nekom smislu nezavisan. Drugo pitanje. Europska komisija e, ima e, jedan svoj vlastiti znanstveni odbor STCF i kako je vaše znanje u usporedbi sa e, znanjem tog odbora, koja je vaša veza, koji je vaš odnos e, sa savjetima koje pruža e, komisijin odbor STEC. Treće pitanje koje je već nagovijestio predsjedatelj je sljedeće. Ja mnogo razgovaram sa ribarima i oni kažu da su ponekad sumničavi prema savjetima koje nudi ICES a to je zato što ponekad moraju prilagoditi savjete za primjerice kada je riječ o haringama ili kad je riječ o nekim drugim vrstama ribe gdje su velike gubici nekoliko stotina tisuća tona primjerice neki ribari kažu da naravno ima dovoljno ribe, međutim to je e, pardon, neki ribari kažu da primaju taj savjet da ribe ima dovoljno, međutim kažu da ribe zaista nema dovoljno. I čini se da je to velik problem. I čini se da e, tu postoji mm, diskrepancija između vjerodostojnosti vašeg savjeta i e, realnosti. Posebice kada se govori o lokaciji. Možda vaša, vaša, vaša distanca od, od realnosti je prevelika i možda pri vašem ciljanom pristupu ne pratite prakse e, koje e, su očigledne, e, dakle, realnost s kojom se susreću ribari. Ja govorim o Dakle, na primjer, kada govorimo o e, vrsti ribe u Iverku, e, pogotovo je problem na južnom i Središnjem e, i središnje sje, sjevernom moru. Tako da bih želio čuti nešto o tome. Imamo još mnogo ljudi koji su se javili za riječ, ali evo molim brzi odgovor ako može. Što se tiče našeg poslovnog modela, i nezavisnih savjeta situacija je sljedeća. Poslovni model za aktivnosti e, naše organizacije je taj da mi imamo trošak vodstva e, koji drže prezentacije, koji daju savjete, a to je sve, taj sav novac povratimo Eh, u raznim drugim aktivnostima i kada eh, imamo razmjene sa komisijom, sa Norveškom, sa Islandom i tako dalje. A troškovi eh, su pokriveni strane država članica koje su članice ICES-a. Također imamo skupine stručnjaka iz različitih zemalja. Imamo znanstvenike koji se interesiraju za određene stokove i vrše procjene tih stokova te imamo e, vanjske savjetnike koji nemaju interes za određene stokove, koji samo revidiraju e, savjete i e, potvrđuju da su učinjeni po najboljim znanstvenim principima. To je što se tiče poslovnog modela. Kako radimo sa Stekpom, sa dakle, vijećem komisije zaduženim za ovo pitanje E, preklapamo se u velikoj mjeri što se tiče osoblja. Dakle, e, e, mnogo članova stručnih skupina vijeća komisije su također naši članovi. Dakle, postoji određena razina udvostručavanja napora, to jest preklapaju se, napori se preklapaju u određenoj mjeri, i vrlo mnogo surađujemo sa stručnjacima iz sredstva. Dobar primjer bi bio recimo da stručnjaci iz komisijenog odbora procjenjuju gospodarske posljedice, a primjerice mi gledamo na biološke posljedice, ekološke posljedice mješanog ribolova. Što se tiče savjeta i stabilnosti procjene za skušu i haringu i sjevernu haringu. Postoji neke procjene koje nisu toliko stabilne. Ako imate dobre podatke, jasne podatke, onda je jako lako izvršiti jasnu jednostavnu procjenu stoka. Ponekad imamo podatke koji nisu toliko dobri. E, bilo je prethodno e, mnogo krivih izvješća e, na temelju kojih nismo mogli dati korektne savjete. Dakle, tu postoji tu, tu su postali neki problemi. Imali smo istraživanja koja su bila određena tokom različitih perioda i koja su pokazala različite različite e, rezultate. Što se tiče e, procjene u budućnosti, mi i pokušavamo iznaći načine e, da imamo što bolje upravljanje i što bolju procjenu, a što se tiče verka i procjene stokova i Iverka koji se nalazi u sjevernim morima, možemo vidjeti da se veličina stokova jako povećala i da je stopa smrtnosti manja. I možemo vidjeti e, da e, se stok pomaknu e, pomaknuo više prema zapadu i prema sjeveru od dakle središnjeg e, dijela, dakle s juga i sa središnjeg dijela i većina izvješća se tiču čitavog e, Sjevernog mora. Ne kažem da postoje problemi sa procjenama i e, također mi promatramo i gustoću naseljenosti riblje populacije i većine E, stokova, stope rasta, e, gustoće i konkurentnosti u gustoći stokova te mi pokušavamo dakle zaista vrlo detaljno proučiti populaciju verka u Sjevernom moru. E, mi se vodimo podacima koje nam da industrija. Mi imamo programe uzorkovanja i vrlo mnogo komuniciramo sa ribarskom industrijom u državama članicama. Sutra ću se sastati e, s našim predstavnicima ribarske industrije u Irskoj e, nacionalnoj razini. E, mi smo se često vrlo redovito susretali i raspravljali o određenim problemima, važne, važnim točkama pitanja u industriji. Bitno je uzeti u obzir sve različite percepcije i uh, unutar industrije i potkrijepiti sa dokazima. Gospođo Salivan, izvolite. Hvala predsjedatelju. Hvala vam lijepa na vašoj prezentaciji. Imam razna pitanja i nadam se e, da ću ih moći sva pitati, ali evo, za početak. Jasno je iz vaše prezentacije da je ICES organizacija koja prikuplja podatke koji se temelje na znanosti vezano uz ribarstvo. Međutim, ono što nedostaje iz vaše prezentacije jest Dakle, vi ste rekli da je vizija ICES-a da e, ispuni ključne potrebe društva. A dakle, da se nadovežem na predsjedatelja, moje pitanje u smislu e, e, kvalitativnih podataka i znanstvenih eh, informacija iz raznih eh, područja. Vi ste se koncentrirali zaista na to i rekli ste da se eh, tu zaista radi o ribarstvenoj znanosti, o prirodnim znanostima, ali što je sa društvenim znanostima? To bi nam pomoglo u prirodnim političkim znanostima i da li možda pokrivate i društvene znanosti? E, možda biste e, mogli reći e, našem odboru o recentnom razvoju aktivnosti u ICES-u i novom tijelu koje je uspostavljeno unutar ices i kako će utjecati na donošenje odluka ne samo E, dakle u smislu e, kvantitete nego u smislu kvalitete e, podataka i odgovaranja zaista na društvene potrebe. Hvala na pitanju. Nisam htio dati dojam da se tu radi samo o ribi. Radi se i o drugim stvarima. Mnogo savjeta koji dajemo tiče se i kvota i drugih podataka i e, trenutne paradigme upravljanja. E, mi zaista moramo sve to gledati e, u kontekstu. Postoji i društvena i gospodarska dimenzija. A unutar ICES-a imamo tri glavna stupa. To je podatkovni centar, zatim znanstveni dio ices u kojem imamo veliku zajednicu koja radi na svim aspektima e, znanosti, uključujući i e, društvene znanosti, uključujući i ekonomiju. Mi nastojimo razviti e, i te aspekte u budućnosti, te ako se u budućnosti Dakle, pojave pitanja vezana uz ekonomske i društvene posljedice različitih aktivnosti, mi ćemo tada imati kapacitete i kompetencije, imat ćemo stručnjake i moći ćemo odgovoriti na ta pitanja. Moći ćemo pretvoriti e, osnovno istraživanje koje se sada provodi u konkretne odgovore koje se tiču upravljanja. Dakle, trenutno istražujemo različite dimenzije i e, to je e, jedan od ključnih e, smjerova u kojem trenutno idemo. Evo da čujemo sada nešto od strane ribara, gospodine Alan. Hvala lijepa na prezentaciji koja je bila jako zanimljiva. Jako me e, ohrabruje činjenica da industrija e, zaista pokušava e, pokriti određene praznine, uključuje stručnjake. Vi govorite o procesu, nezavisnom procesu ocjenjivanja od strane vanjskih stručnjaka i govorite o stručnjacima, odnosno revizorima izvana. Da li tu govorimo o upravljanju ili samo o modelima? Jer vi ste rekli da je najključnija točka dobra kvaliteta podataka. A često kažete da nismo sigurni koliko su kvalitetni podaci. Dakle, to je moje pitanje. Kako ocijeniti kvalitetu podataka? A drugo pitanje, koje su referentne točke, e, da li pomičete referentne točke e, sukladno promjenama. E, na primjer, čujemo da se neki stokovi sele, premještaju zbog nekih drugih stokova. Kako, kako vi mjerite, kako vi postavljate svoje referentne točke? Hvala. U smislu prikupljanja podataka postoji procjena, postoji i revizija. Mi smo zaista zadovoljni okvirom prikupljanja podataka u Europi i mnogo ljudi unutar e, naše organizacije radi na prikupljanju podataka. A i, e, dakle, odbor komisije STECF e, radi vrlo mnogo na kvaliteti podataka. I mi također imamo skupine koje se bave planiranjem i Imamo radionice e, koje se bave nepristranošću podataka te vrlo mnogo istraživača koji su e, uključeni u prikupljanje podataka. Pokušavam poboljšati protoke podataka iz različitih e, država članica prema ICES-u, tako da budemo detaljniji u našim procjenama. I sve do nedavno podaci svi su bili slani putem nacionalnih instituta država članica u ICES. A to nije izgledalo toliko transparentno u smislu kvalitete podataka. Dakle, trenutno sada osnivamo jednu regionalnu podatkovnu bazu, jedan e, sustav procjene e, čime ćemo dobiti da podaci, e, čisti podaci, zirovi podaci dolaze iz država članica i onda ćemo imati bolji pregled i e, precizni pregled nad podacima, na njihovom kvalitetom. Definitivno potrebno je još e, mnogo rada i napretka, ali smo na dobrom putu. Što se tiče referentnih točaka vezanih uz promjene režima, e, mogu reći sljedeće ovisi o određenom ribljem stoku koliko često se događa ta promjena referentne točke, ali često e, e, je to period od tri godine. Cilj je bi imati promjenu između tri i šest godina. Mi pokušavamo uzeti u obzir e, i promjene u produktivnosti kada gledamo eh, referentne točke vezane uz FSMI i uzimamo u obzir i te procjene, dakle procjene eh, ribolovne smrtnosti u skladu s razinom najvišeg održivog prinosa. Mi pokušavamo također eh, kompenzirati padu produktivnosti dobra E, dobar primjer je Irsko more. Promijenili smo nedavno referentne točke za e, Irsko more jer znamo da je postojala, postala promjena u produktivnosti te e, na temelju rada u Irskoj podacima koje smo prikupili morali smo promijeniti referentnu točku, odnosno benchmark. Dakle, što bolje razumijemo procese, to ćemo bolje moći integrirati nove e, podatke u referentne točke. Možete li objasniti ovom odboru zašto stvari mogu tako krenuti po zlu? Proteklih mjeseci čuli smo o raznim raspravama e, koje su se ticale e, Eh, dakle promjena u stanju stokova skuše. Zatim vidjeli smo da zaista pada broj stokova eh, haringe u Baltičkom moru. Zapravo u slučaju Baltika recimo mi tu imamo plan upravljanja. I mi smo imali neka očekivanja i onda krivimo znanstvenike i pitamo kako stvari mogu Pođe tako po krivu. Mislim da se tu radi o mm, realnosti jer procjene nisu istina, to su samo procjene. Kad koristimo procjene u upravljanju, mi ih koristimo kao da su istina. E, kad govorimo e, kada govorimo o E, osliču, e, tada e, imamo određena pitanja koja, dakle, ne proklapaju se možda procjene i realnost. Mogu te procjene biti neprecizne u nekoj mjeri i ovisno o podacima možete dobiti različite rezultate. E, dakle, trebaju nam vrlo snažni, vrlo dobri e, sistemi upravljanja. Vi ste e, rekli, skuša je dobar primjer. Prošle godine ja sam predstavio savjete vezane uz stokove skuše i savjeti su bili vezani uz 330 tisuća E, skuše i mi smo dali te savjete, e, druga strana se nije složila, mi nismo bili e, sigurni, nismo imali dovoljno informacija, te smo postavili referentnu točku benchmark vezano uz stokove skuše i trebalo je šest mjeseci od početka do kraja čitavog procesa da se situacija razjasni i protiv prošlog svibnja imali smo novi savjet koji se vezao e, skuš, vez, bio vezan e, na skušu, dakle brojka se 330 ili tako nešto povećala, 370 tisuća. I savjeti koje sam dao e, jučer ticao se brojke od 900 e, dakle, tisuća tona. Dakle, za skušu smo 300 došli do 900 tisuća tona u godinu dana. Dakle, to su neki problemi sa procjenama. E, mogu se jako mijenjati. Neke procjene su diametralno suprotne, a model procjene mora naći srednji put i e, Dakle, to je vrsta nesigurnosti s kom se borimo i mi moramo naći taj srednji put. Moramo imati e, konkretnije i uh, uvjerljivije procjene kako bismo mogli na njima temeljiti svoje podatke. Postoje e, inteligentni načini simuliranja procjene stanja stokova i e, bitno imati dobre postupke upravljanja koji će se ticati različitih scenarija, e, posebice za stoka poput skuše koji su vrlo važni. Tako da dobro upravljanje je ključno. Gospodine Korbert, izvolite. Hvala lijepa. Malo sam razočaran ovim zadnjim odgovorom. To je u skladu sa onim što je rekao gospodin Van Dalen, sukob između znanstvene ocjene e, e, i onoga što kažu ribari. Imam dva pitanja. Da li ste popis e, država SAD i Kanada i Rusija su članice ICES-a, ali na kartama koje ste nam prikazale i reference na zakonodavne okvire koji, na kojima se baziraju vaši savjeti. Je li to bila simplifikacija prezentacije ili, ili dajete savjete i tim zemljama? Drugo pitanje. Na početku prezentacije o smrtnosti rekli ste da su tu dva faktora, ribarski napor i prirodni uzroci. ali imamo i zagađenje, treći faktor. u, gledate li i zagađenje i podatke o zagađenju kad govorite o smrtnosti? Dajemo savjet ili savjetujemo SAD-u i Kanadi e, jastok e, i tuljan je u pitanju, stokovi jastoga i tuljana. Nismo mi njihovi glavni savjetnici u sjeverno-zapadnom Atlantiku. Oni imaju vlastita savjetodavna tijela za to nacionalna, imaju sasvim drugačije sustave upravljanja. Samo kad e, im sustav nije uspostavljen, onda savjet Savjet Kanađani su vrlo aktivni u našoj e, grupi stručnjaka oni su potpuno nezavisno od, nezavise od e, aspekata upravljanja ribarstvom u Sjevernom Atlantiku. Vrlo su cijenjeni e, članovi ICES-a. Što se tiče praćenja utjecaja zagađenja na prirodnu smrtnost, imamo grupe stručnjaka koje to e, promatraju i imamo dakle takove skupine. To nije e, uključeno u modele ocjene e, stokova. Ali radi se i na tome naročito na Baltičkom moru i savjeti se i na tome e, baziraju e, na mm, stopi zagađenja. Ali to ne uključujemo u naše ocjene smrtnosti stokova. Ne po defaultu. Mm. E, tu imamo lokalizirane utjecaje na lokalnoj razini to nema utjecaja na cjelokupne stokove. Imamo i e, čudnih slučajeva, na primjer, na e, Islandu ste imali primjer 40% e, stoka haringe je, je umrlo. To nije bilo kisika pa je došlo do prirodne smrtnosti. To smo uključili u ocjenu. Imali smo i e, bolesti koje su zavladale, ali e, zagađivanje per se to ne uključujemo u našu ocjenu smrtnosti. Gospodin Marto ima riječ. Govorit ću talijanski. Io mi associo ja se pridružujem pozivu e, koji je rekao gospodin kolega Korpet kako bi se e, poboljšale studije vezane uz zagađenje, ali i o e, biološkom stanju, morfobiološkom stanju koje se tiče zagađenja, ali govorim i o više vrsta zagađenja kao što juče ste već naveli za neke vrste riba, postoje poteškoće E, čišćenja mora koji imaju sve države članice. Često se more u toj mjeri zagađuje da, je potrebno čistiti. Dakle, e, to je ono što zaista u velikoj mjeri utječe na stopu smrtnosti riba i to je jedan od bitnih uzroka koji moramo e, detaljnije proučiti te pozivam kolege da pročitaju detaljnije studije vezano uz to. Još jedno pitanje sljedeće. Što se tiče biomase? u redu e, postoje dakle utjecaj na ulov, e, zagađenje i tako dalje, a također i e, sustavi plijena, odnosno evo imam jedan je primjer. Ribari se žale da smanjenje čuna se događa ne zbog toga što oni previše izlovljavaju E, inčune, već i zbog e, prevelike prisutnosti tune koje onda lovite inčune. Dakle, tu je jako bitno postaviti odnos između e, većih i manjih riba i manje ribe koje plijen za veće i tako dalje. Hvala. Um, mm, ljudski utjecaj mm, ima učinka na stokove. Mi to pocrtavamo u našim savjetima recimo vađenje šljunka, bacanje smeća u more. To može biti problem na nekim područjima. Što se tiče šire dinamike proizvodnje hrane, to imamo u, na Sjevernom moru, imamo radnu skupinu koja gleda interakciju između raznih e, vrsta u Sjevernom moru. I tu imamo e, prirodnu smrtu, smrtnost zbog grabežljivaca u područjima gdje žive razne vrste riba. Tu je e, grabežljivost je igra ulogu na e, mrežu hrane. E, e, na tom intenzivno radimo na Sjevernom moru. 80. godina smo imali vrlo obsežnu studiju u želudaca ribe, što se nalazi, čime se hrane ribe. I to smo uključili u naše modele. E, za to trebamo međutim imati mnogo e, uzorkovanja e, želudaca, želuca ribe. To je izazov. Ali je to važna tema i to se može znanstveno obraditi i uključiti u ocjene. Gospodin Rojs ima riječ. E, govorit ću nizozemski. E, neću govoriti engleski. E, imam tri pitanja. U prezentaciji smo čuli spominjanje cjelokupnog ekosustava. Moramo ga, na njega gledati kao cjelinu da li gledate i učinak ili mogući učinak e, vjetrenjača, farmi vjetrenjača? E, planovi su za izgradnju velikih takovih farmi u moru. E, zapravo ne znamo točno kako će se to odraziti na riblje stokove. Imate li tu kakovih podataka? Drugo pitanje. E, metode lovljenja ribe. E, da li ICES ima e, nekih savjeta u smislu da se koriste selektivnije metode ribarenja? Da, radimo i na farmama vjetrenjača i utjecaj tih vjetrenjača na, na riblje sto, stokove. Dali smo um, radimo također i na energetici ili energiji koju dobivamo iz e, plime i oseke i valova. E, vrlo je teško ocijeniti kakav će to učinak imati. E, tu možemo imati razne modele i vršiti istraživanja kako to utječe na struje i tako dalje. Kako možemo prognozirati e, učinak tih e, instalacija na riblje stokove? E, to je teško reći. To je jedan društveni kompromis koji moramo imati i prihvatiti možemo možda ublažiti taj utjecaj na riblje stokove, utjecaj vrećenja, vjetrenjača, a i dalje podržavati održivu proizvodnju energije. Selektivnost u ribolovu. Da, to nastojimo nekako također e, dotaći. Ne radimo to rutinski koji puta u našem savjetu ćemo ukazati na neke relevantne probleme. E, ako su ti problemi selektivnosti veliki, onda ćemo to naglasiti. Ali kao što sam rekao na početku, mi e, reagiramo na zahtjeve. Ako zahtjev dolazi od e, glavne uprave Mare, o utjecaju poboljšanja selektivnosti u ribarstvu, onda e, e, to napravimo, onda reagiramo na takav zahtjev. To nam ne bi bilo teško. E, još ne znamo da li se ribama sviđaju vjetrenjače ili ne. E, sigurno ih nemamo u zonama za oporavak riba. Neke ribe preferiraju vjetrenjače u Irskoj. Imamo sustav kamera na morskom dnu i tu vidimo oko vjetrenjača mnogo riblje aktivnosti Mm, e, ribe plivaju oko tih vjetrenjača, ali radi se samo o, određenim e, stokovima. Tu nemamo haringe, e, skuše ili bakalara, to su neke druge vrste riba. Sigurno će netko napraviti neko, neki izvještaj o tome, studiju. To, to će biti zanimljivo. Gospodin Gil ima riječ. Hvala lijepa eh, na ovim eh, eh, prekidima. Stvar je još kompleksnija nego što sam mislio. Pitanje o stručnjacima, znanstvenicima, imate ih 1500. To međutim i znači da nemate konsensusa u, u tim savjetima možda. Kako e, rješavate taj e, problem kad imate razmimo ilaženja u mišljenjima savjetnika? Kako dolazite do nekog zajedničkog mišljenja u vašem modelu? Dakle, taj opseg e, ne u, višegodišnjim planovima gospodarenja ili upravljanja. Mm. To radimo e, u grupama stručnjaka, imamo e, duge rasprave, onda e, pripremimo izvještaje. I dajemo, ako nema konsenzusa, dajemo razna gledanja i mišljenja na kraju e, taj izvještaj stručnjaka dolazi do nekog e, zajedničkog mišljenja mm, a možda koji puta e, dodajemo i mišljenje neke manjinske skupine unutar te grupe stručnjaka kad se radi o samom savjetu konačnom savjetu i savjet se uvijek bazira na konsenzusu ne možemo ga dati ako nema konsensusa. Ako svi to mogu bar donekle e, prihvatiti, onda e, taj savjet dajemo. Imali smo situaciju u kojoj nije došlo, se došlo do konsensusa e, općenito sustav funkcionira dobro. Gospodin Mima. Govorit ću španjolski. Hvala lijepa na ovoj prezentaciji i na informacijama. Bilo je zaista sveobuhvatno. Ima li nekih vrsta koje je e, lakše evaluirati no druge? Govorili ste o, o, Norveškoj prošle godine, što se tamo dogodilo. Kad govorimo o skuši, u Krtskom moru stokovi su stabilni, ali odakle ja dolazim na sjeveru, mi smo zatvorili jedno područje i tu je došlo do mnogih pritužbi od strane ribara. Oni e, čuju da su negdje stokovi dobri, e, mada to nije točno. E, Norveški rak, šta je, kako ste granične vrijednosti, da li svi vaši e, izvještaji su javni, da li to objavljujete na web stranici ili su neki izvještaji povjerljivi? Neki stokovi e, su lakši za ocjenjivanje. Imali smo probleme sa skušom. Činjenica je da je to e, riba selica, migratorna riba pa imamo pomake u stokovima tijekom vremena 2010. Gdje su, je to bilo u Norveškom moru, a onda su se e, stokovi proširili i na Grenland, na zapad od Norveške. Te migracije nisu stabilne e, tokom vremena onda su se e, u nedavno vrijeme ribe opet e, e, preselile bliže Norveškoj. Mm, za plavu ribu imamo akustičke preglede istraživanja ali nije to lako e, napraviti. Imamo razne e, tipove istraživanja. E, imamo velike varijacije u prirastu kod stokova. Definirati geografska područja. Tu imamo dobre signale u podacima i dobro prativo migracije. Što se tiče norveškog kraka, stokovi su se smanjili zbog ulova i izlovljavanja, ali i zbog prirodnih okolnosti. Eh, na drugim područjima imamo eh, televizijske kamere kako bismo dobili točne eh, podatke o gustoći stokova. To je Sjeverna Irska, Škotska i dijelovi Ujedinjene kraljevine. Mm. Za Sjevernu Španjolsku još nemamo te podatke, pa ne znamo točno što se s tim stokom događa. Imali smo i plan e, e, oporavka i nulti e, ukupni dozvoljeni dozvoljen ulov. Moramo vidjeti da li se stokovi oporavljaju ili ne, još to ne znamo trebamo još e, daljnje istraživanje o tom stoku kako bismo dobili pouzdanu ocjenu o stanju stoka. Mm, e, e, da li se vaše ocjene poboljšavaju? Mm, mislim da je to tako. Naše se metode poboljšavaju. Mm, također se, se ocjene, su naše ocjene transparentne. Objavljujemo li to? Da. Sve se objavljuje i to detaljno. To su luge i detaljne ocjene. One su sve dostupne na internetu, koji puta je to čak preopsežno. E, e naći ćete stvari tamo koje, za koje uopće niste znali imamo i sve ocjene su javno dostupne. Sve ocjene koje donosim o ulaznim, izlaznim podacima, o modelima, sve je to javno dostupno. To je ključna snaga i ICES-a, naše organizacije. Vrlo smo transparentni. Gospođa Mimri ima riječ kao posljednja na popisu govornika. Hvala vam na prezentaciji. Hvala predsjedniče. Imam četiri pitanja. E, e, da li biste rekli da veća flota manjih brodova je bolja za održavanje e, stokova i ekosustava nego veliki brodovi, masivni industrijski brodovi koji sada love oko otoka White? vidimo da se e, e, lovi sve više brancina. E, to je sigurno loša metoda u usporedbi s lokalnom praksom. Vaša terenska istraživanja kaže se u ribarstvu nije ono što ste ulovili, već ono što ste ubili. Kako ocjenjujete utjecaj raznih metoda lovljenja na smrtnost i veličinu stokova? imamo metoda koja uništavaju stokove jer su i kvote prevelike. Kako na to gledate? Okay, Evo, ne možete pobjeći, evo, sjedim kraj vas. E, tu imamo kompromis e, između, e, hoćete li imati velik broj malih plovila ili velike industrijske brodove. E, mi e, savjetujemo samo o stanju stokova, ali ne ulazimo u metode lovljenja, selektivnost. To je uglavnom ekonomska konsideracija. Mi ne gledamo toliko socijalnu dimenziju. Mm, to nije e, područje koje pokriva ICES. E, da li to možete imati na umu? Imamo raznih primjera u raznim režimima upravljanja u raznim zemljama. Neke se zemlje odlučuju za veći broj malih plovila, neke za velike brodove. Mi smo imali velike flote u Ujedinjenoj kraljevini i to nastojimo smanjiti E, naime velike brodove, puno velikih brodova, to sada nastojimo smanjiti. Naravno, veliki brodovi su efikasniji nego mali. To se e, naročito tiče plave ribe, skuše i haringe. E, brancin i zaključak za tu vrstu ribe na tome mnogo radimo u posljednjih nekoliko godina. E, Zapadno Keltsko more je u pitanju. Ocjena pokazuje e, neznatno poboljšanje. E, imamo neke indikacije da se stokovi sada oporavljaju Imali smo veliko smanjenje ulova. E, to se kreće oko referentnih e, e, točaka. To se negdje lebdi na, na rubu dozvoljenog stok sada pokazuje znakove oporavka zbog poboljšane e, metode upravljanja, to jest racionalnijeg upravljanja. Mm. I rekreativno ribarstvo tu igra ulogu. E, e, ovo što ste rekli nije ono što uloviš, već što iskrca, što je važno mi eh, radimo na praćenju usputnog ulova. Čak imam, imamo obvezu iskrcavanja u potpunosti. Naravno, usputni ulov će se uvijek dešavati u, ribarenju u europskim vodama. Kao što sam eh, rekao, eh, gledamo širi utjecaj E, lovljenja u okolišu i to e, stavljamo u kontekst e, drugih pritisaka. Tu imamo kumulativni efekt na stokove i na širi okoliš. Hvala lijepa. Evo, neki kolege su upravo ušli. Gospođa Osalovan je došla. gospodin Lorden govori već više od dva sata. Hvala predsjedniče. Hvala e, što ste mi rekli da trebam biti kratka. Htjela sam e, koma zapitati e, o MSY-u mm, u 2019. vijeće je uspostavilo tak za haringu u Sjevernom moru e, na osnovi gornje granice. Imamo li i e, slične e, slučajeve za oslića u višegodišnjem planu? Ribarenje, dugoročnije ribarenje E, e, lov e, haringe je zapranjen u Keltskom moru. To su vrlo kasno donijeli tu odluku. Kaka, kakvo je mišljenje icesa o haringi u Keltskom moru? Raspone imamo u mapovima i predviđaju fleksibilnost u mješovitom ribarstvu i kontekstu sa više ribljih vrsta. Ribolov u gornjem dijelu raspona MSI-a treba poštivati načelo predostrožnosti. To se ne bi preporučilo za sve stokove Dakle, ribolov stokova u gornjem dijelu najvišeg održivog prinosa. Postoje granice, postoji tak koji se poštuje plus minus 20%, ako za to postoje valjani argumenti. Isto tako postoje učinci unutar vrste i među vrstama, treba uzeti u obzir smrtnost, pa kad kada ima smisla da se stok snizi. Ako imamo mješovito ribarstvo, moramo smanjiti odbačaj i usputni ulov. To su uvjeti koje postavlja višegodišnji plan. Nisam bio svjestan toga da je savjet za Baltičku haringu postavljen u višem dijelu raspona mesija, ali ćemo se time pozabaviti. ICES je zamoljen za savjet o tome postoje li znanstveni podaci za Baltik, a koji se tiču razloga unutar i izvan vrste zbog kojih bi se trebalo obavljati ribolov u gornjem dijelu raspona. Za to ne postoji razlog. O tome jesmo dali savjet. A što se tiče dužeg razdoblja takvog ribolova to je u redu za neke vrste, ne za sve, ali trebalo bi uvijek biti unutar raspona. A što se tiče keltske haringe, ICES je izdao savjet od nula posto ulova te haringe za 2020. godinu iako je nešto još preostalo za 2019. godinu. Mislim da je tako nešto pozitivan korak i ministarstava i struke koji žele ograničiti ribolov. Pa i u 2019. Kada je ribolov otvoren prije jedno dva ili tri tjedna, došlo je do vrlo visoke stope ulova mlade ribe ispod 20 cm, a u stvari toj ribi treba dopustiti da naraste. Zato se meni čini pozitivnim to e, da se stok želi zaštititi. Hvala gospodine Lorden. Tu su i predstavnici komisije. Ne morate se nužno javiti za riječ, ali ako želite nešto reći, sada bi zato bio trenutak. Naravno, ako želite e, nešto reći. Hvala lijepa. E, nismo pripremili ništa o čemu bismo vas izvijestili, ali mislimo da je prezentacija vašeg gosta dosta toga rekla i da je posvjedočila o stručnom znanju koje je potrebno za ovakve procjene te o složenosti e, morskog okoliša i ribarstva. Čuli smo o poveznicama između procjena, znanosti, planova upravljanja i o međusobnoj povezanosti znanosti s jedne strane i nužnosti da se na europskoj razini prikupljaju podaci. Eto, to bi bilo sve na čemu treba raditi. Hvala. Hvala. U ime odbora zahvaljujem vama, gospodine Lorden. Hvala što ste nam e, dali tako iscrpne odgovore. Nadam se da ćete imati još bolji odnos sa svima u Europi, svim ribarima i ribarstvom. U svakom slučaju sada smo pred kraj sastanka. Koordinatori su se sastali jučer ujutro i dobili su putem i putem e-maila smo dobili smjernice e, koje se tiču izvješća na vlastitu inicijativu, ali došlo je do nesporazuma. Koordinatori su ovdje pa mm, mi recite o čemu se radi. Koliko ja znam, mi smo se dogovorili da će prijedlog EPP-a o um, wind farms biti njihov. Gospodin Ferrera je ponudio argumentaciju a što se tiče priobalnih zajednica i plovila, gospođa Kontes ima jedan prijedlog koji je rezerva koji se tiče okoliša. Jesam li ja to dobro shvatio ili ne? Gospođo Konte. Hvala. ispričavam se, mikrofon je isključen. Dakle, jučer je poslan jedan mail i prijedlog je bio da se moj mail, se, dakle, molim da se moj prijedlog zamijeni onim e, zastupnice e, Ferreira. Ako se gospodin Ferreira slaže, ja nemam ništa protiv. što kažu drugi koordinatori? Dakle, na popisu imamo šest, uključene su i vjetrenjače i Crno more. Samo mi potvrdite to. Crno more, utjecaj vjetrenjača, održiva energija, otpad u moru i samo trenutak da vidimo. Još imamo i ribarstvo u zajednici i potpora e, lokalnom e, ribolovu, malom priobalnom ribolovu i kako zaštititi određena područja i mrijestilišta. Je tako? A sad imamo i dodatni prijedlog prijedlog o podizanju temperature more, mora i utjecaju na stokove. To ćemo dakle dodati. Imamo i prijedlog o radnoj snazi koju treba privući u ribolov i zapošljivost u priobalnim zajednicama. Je li tako? Samo trenutak, ovo što ste rekli o zapošljavanju, um, to je prijedlog socijalista. Hoće li gospodin Ferrera povući svoj prijedlog umjesto nas? Samo malo da vidimo. Okay. Um, we have, we are having, we're going to have problems of Imamo nekih problema. Nismo se međusobno razumjeli. Gospođo Conte, možete li pomoći? Da, ja sam e, zamijenila brojeve. E, broj 25 je broj zastupnika Ferreira. Ja sam rekla četiri, ali nije četiri. Nije 24, nego 25. A vi ste rekli četiri umjesto 20. Onda dobro. Znači privlačenje radne snage u ribarstvo i zapošljavanje u priobalnim zajednicama. Je li tako? To ćemo zadržati. U redu. I onda na kraju imamo potpora EU-a malom i priobalnom ribolovu, to će nam biti prva rezerva, a vaš prijedlog ulazi na popis, jel? Je tako? U redu? Ja ću reći da. U, na rezervnom popisu e, imamo već i drugih tema e, koji e, trebalo dodati predlog Renewa e, za klub Renew e, postavlja pitanje o provedbi e, ZRP-a. To predlažemo. Uh, Dobro. Ja se sjećam kako je bilo kad sam koordinirao odborom Envi. Uvijek smo imali rezervni popis, ali nismo imali prioritetni popis sa brojevima prvi, drugi, treći prijedlog, nego kada je došlo do toga da se treba donijeti odluka o jednom od tih rezervnih e, e, prijedloga, onda smo o tome razgovarali. Pa možda bismo mogli imati takvo kompromisno rješenje. Dakle, prijedlog gospodina Ferrere ide u rezervni popis, ali nema broj. Ni vaš prijedlog nema to nije ono što ste vi rekli. E, rekli smo da ćemo e, staviti ovaj izvještaj na prvo mjesto. E, ako imamo prvo mjesto, onda postoje i drugo mjesto. Ja inzistiram da to bude onda na drugom mjestu. Moramo biti jasni u terminima koje koristimo. Ja pokušavam biti u potpunosti transparentan. E, ne bih htio da me kritizira vlastiti koordinator. Dakle, što god sam ja ranije rekao, prva rezerva, druga rezerva, ne, nećemo imati brojeve na rezervnom popisu. To će biti samo popis mogućih rezervnih prijedloga, ali ćemo se njima baviti ako za to bude prilike. Je li to u redu? Jeste li zadovoljni? Barem mojom iskrenošću, ako ničim drugim. Jesam. U redu, hvala. Možemo li onda prihvatiti prijedlog? U redu, hvala. Ako nemamo ništa pod točkom razno, zaključujemo. Ali sljedeći nam je sastanak 12. studenog. Ne znam hoću li ja predsjedati. Ako ne budem mogao, ovom prilikom ću već zahvaliti i tajništu i prevoditeljima i svojim potpredsjednicima i koordinatorima. Hvala vam na pomoći.